Poštovani kolege, povjerenče, nastavimo sa sjednicom. Zapisnik jučerašnjeg sastanka i dokumenata koji su odobreni su objavljeni. Pretpostavljam da nitko nema komentara na to. Možemo ih smatrati usvojenim. Dakle, ovime